Dobar dan, dobrodošli na ovaj sastanak sa nacionalnim parlamentima. Mi ćemo danas govoriti o nacionalnoj i lokalnoj razini. Zato su danas s nama nacionalni predstavnici parlamenta koji će nam objasniti što sada nacionalni odbori u raznim parlamentima čine a tu su prisutni i predstavnici e, odbora regija i gospodarskog i socijalnog odbora. Ovo je odlična prigoda za produbljivanje rasprave između Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenta. I za bolje razumijevanje među e, ekonomskim operaterima Europskoj uniji i e, predstavnicima lokalne i nacionalne vlasti. Molim sve koji žele sudjelovati u raspravi nakon prvog dijela ovog popodnevnog sastanka da se jave i upišu svoje ime na e, ružičasti papir pa će također imati mogućnost govoriti i članovi odbora Libe. A sad dajem riječ kolegicama koje su, su izvjestiteljice. Kolegica Mecola još uvijek nije stigla ali vjerujem da će kolega Koeljo ipak nju moći zamijeniti kako bi referirao o stajalištu kolegice. Hvala. Ja sam ovdje i zastupam moju kolegicu Roberta Macola koja je pozvana na europski sastanak na vrhu koji se danas održava, a pridružit će nam se kasnije. Dopustite mi da vam prenesem njezine riječi. Sastane, sastali smo se ovdje upravo nakon što su se zemlje članice dogovorile da će premjestiti 160 tisuća e, ljudi u Europi, što je dobro, dobro došao rezultat. E, taj je proces bio zahtjevan za neke zemlje članice i nažalost E, tu su se vidjele podjele u našoj uniji, ali ja sam e, sasiguran da sve to možemo premostiti. To je globalni izazov koji traži globalno rješenje i mora uključiti sve države i druge organizacije u regiji. Želimo da EU bude primjer. Ali ako nema budućnosti u zemljama porijekla, onda će ljudi nastaviti bježati bez obzira što riskiraju time život moramo analizirati kako možemo pomoći u toj situaciji prije nego oni budu prisiljeni dati se u ruke krijumčarima i prije nego se budu i se moraju suočiti sa smrti i drugim katastrofama. Samo sveobuhvatna europska akcija koja uključuje mreže koje se vezuju i koje su povezane i sa zemljama porijekla i tranzita nas mogu odvesti naprijed trebamo veću koherentnost u politikama kako unutarnjim tako vanjskim Europske unije uključujući i zajedničku sigurnosnu politiku, razvojnu politiku i politiku migracija poruka iz ovoga ne može biti neko političko svađanje. Zbog toga gospođa Mecola i gospođa Kenga pripremaju E, e, dvostranačko izvješće koje će analizirati sve aspekte migracije. To izvješće želi postaviti, odgovoriti na pitanja kao što su solidarnost i pošteno podjela odgovornosti. A isto tako gledat ćemo i koje su sigurne e, zakonite rute za one koji su potrebiti naše pomoći i kuda idu novci u zemlje gdje treba osigurati budući prosperitet kako, se možemo boriti protiv kriminalnih mreža koji iskorištavaju one koji su ugroženi, kako mogu ljudi tražiti zaštitu prije nego su prisiljeni napraviti što ne žele. Kako možemo imati stvarno, imati jednak europski zajednički sustav i kako možemo vratiti one koji nemaju pravo na zaštitu u Europi sa situacijom, obzirom na situaciju u Siriji i krizu u Libiji, moramo, se moramo naše sisteme pripremiti za buduće izazove i moramo biti spremni nositi se sa izazovima koji će biti pred nama, a istovremeno moramo se pobrinuti naši gradovi, agencije i druga tijela imaju resurse potrebne da se nose sa situacijom. U međuvremenu odgovor nije da dovodimo u pitanje šengensku zonu ili da napustimo kontrolu vanjskih granica. Moram, ako, iako naši resursi nisu neogračeni, imamo obavezu da ih koristimo u korist onih koji trebaju našu zaštitu. Oni koji nimaju pravo ovdje ostati moraju se brzo i sigurno vratiti. Naš je posao naći rješenja i moramo zajedno surađivati kako bismo se pobrignuli da se to i dogodi. Siguran sam da će vaši doprinosi tijekom ove popodnevne sesije biti zanimljivi i da će pomoći Europskom parlamentu i nacionalnim parlamentima da nađu upravo takva rješenja. Želim svima uspješan posao. Hvala vam lijepo. Hvala, gospodine Coelho. Dame i gospodo, gospođa Kenge će nam se uskoro pridružiti pa ćemo samo malo promijeniti dnevni red i dat ću sada riječ gospodinu Vazu koji je e, predsjednik odbora u domu e, u donjem domu britanskog parlamenta e, dame i gospodo drago mi je da mogu se obratiti u ime moje kuće i čestitam svima Jako mi je drago da su moji parlamentarni kolege, gospodin Cash, McDonald i Jay su isto tako ovdje. Imam privilegiju da govorim u sobi a, u dvorani nazvanoj pani Lindrum koja je jedan od velikih švedskih parlamentaraca. Problem s ovom migracijskom krizom za naše parlamente i birače, a to kažem kao netko ko vjeruje u Europskoj uniju i ko dijeli njezine vrijednosti, je da Europska unija je bila spora u rješavanju krize i vidjeli smo užasne scene gdje se migranti prebacuju iz zemlje u zemlju gdje e, su neki morali pa se suočiti sa suzavcem i ono što e, zapravo sada pokušavamo uhvatiti korak i napraviti ono što smo već trebali napraviti prije. A sada smo ovdje da implementiramo plan i da taj plan prodamo, odnosno predstavimo i našim nacionalnim parlamentima i našim biračima. Jer moramo imati stalno na umu da u konačnici moramo ljudima reći koji su nas izabrali zašto nešto radimo ovdje objavljujem svoj interes vezano za migrante u Ujedinjenom kraljevstvu. Zapravo predsjednik odbora i ja smo jedini ljudi o, na ovoj konferenciji rođeni u Adenu u Jemenu. On je došao u Ujedinjeno kraljevstvo kad je bio tri godine star, ja kad sam bio devet. A sada imamo 40 ljudi koji su u donjem domu parlamenta, a pripadaju etničkim manjinama, imamo ih isto tako i u domu lordova, što pokazuje da su ta tijela koja su bila jako politička, a sad, je to, sad se politika promijenila. Prema tome trebamo se pobrinuti da ono što radimo u našim parlamentima se objasni našim glasačima. Ja predstavim, predstavljam glad Lester. 60% stanovništva grada Lestera porijeklom je iz Indije. 20% od toga bili su izbačeni iz Afrike kao izbjeglice. I ono na što moramo jako paziti da kad donosimo odluke kao što je, e, trebamo paziti što misle naši birači, trebamo se baviti javnom diplomacijom kako bi naši birači razumjeli što radimo pošta, pozdravljam ideju hotspota koje su sada uspostavljali, ali ono, to je davno trebalo biti napravljeno. Prije dvije godine moj odbor je otišao na granicu između Grčke i Turske i vidjeli smo tamo užasne scene dok su ljudi pokušavali preći granicu. Sto tisuća ljudi prešlo je granicu između Grčke i Turske u godinama prije 2013. A Grčka i Italija e, mole pomoć a Europska unija tek je sad odlučila da im dade podršku koju traže u našim raspravama, našim raspravama u nacionalnim parlamentima na lokalnoj razini. Mislim da bi s više pažnje trebamo se baviti situacijom u Turskoj. Turska naravno nije dio Europske unije, ali je ključno ključna zemlja kad se radi e, o problemu e, izbjegličke krize i mislim da ne dajemo dovoljno podrške turskoj vladi vezano za logore i sav onaj drugi posao koji je dobar koji oni obavljaju. U konačnici možemo reći da su ostavljeni bez podrške koja im treba. Trebamo više raditi i sa zemljama Sjeverne Afrike i naš odbor želi krenuti u dijalog sa zemljama kao što je Maroko, Alžir i Tunis Nažalost, naravno, situacija u Libiji je nama jako dobro poznata. 92% ljudi koji su napustili Sjevernu Afriku i došli u Italiju, došli su iz Libije. Zbog toga, nakon što, nakon što smo završili europsku kampanju, u Libiji nismo ostavili jednu, nego pet različitih vlada. A stoga je to dovelo samo do jačanja migracijske krize. Moramo se pobrinuti da plan premještanja bude objašnjen vrlo pažljivo i naravno, ako podijelite 120 tisuća ljudi između 28 zemalja članica Europske unije, onda ćete imati 4200 za svaku zemlju, što se jednostavno neće dogoditi jer neke zemlje neće biti u stanju prihvatiti ni taj broj. Naš premijer David Cameron obećao je uzeti 20 tisuća direktno iz logora u Siriji. I još dvije zadnje stvari, prije svega ključna je važnost Europola. Trebamo pokazati našim nacionalnim parlamentima da Europska unija preko Europola radi ono što je najbolje da bi se nosila sa kriminalnim e, bandama. Mislim da o tome nismo dovoljno čuli na ovoj konferenciji. Oni su zaradili milijarde eura zbog ove migracijske krize i nastavit će zarađivati ogromne iznoste. Drago mi je bilo čuti danas od Europola da ima 27 tisuća osumnjičenih, ali što moji glasači žele vidjeti da ljudi ne budu samo, da ne budu ti ljudi samo uhapšeni nego i osuđeni na zatvorske kazne, a isto tako da ono što je stečeno zbog iskorištavanja ljudske nevolje e, gdje se ljudi riskiraju živote da bi prešli, da bi prešli Mediteran i umiru bude isto tako zapljenjeno. Ono zadnje što želim reći da vezano je za situaciju u Siriji o tome se sada puno raspravlja. Neke zemlje žele tamo ući bombardirati. Ja mišlim da moramo biti jako pažljivi kad e, odlučujemo u ovim okolnostima u našoj vanjskoj politici. Jer ako ne budemo vrlo pažljivi, kreirat ćemo još veću krizu migracijsku. Prema tome trebamo stati i razmisliti pažljivo o tome što ćemo raditi u našoj vanjskoj politici jer ne želimo ponavljanje pogrešaka koje smo već napravili u Iraku, Afganistanu i u Libiji. Hvala lijepo gospođo predsjedavajuća. Hvala lijepo gospodine Vast. Poštovani e, zastupnici, gospođa Kingnes nam se sad pridružila i uzet će riječ. Ona je izvjestitelj vezano za izvješće o strateško izvješće našeg odbora o migraciji. To će biti, tu se radi o holističkom pristupu. Hvala vam, gospođo predsjedavajuća. Jutro smo imali priliku pozabaviti se u detalje sa osnivanjem hotspotova. Današnji gosti su nam razjasnili neke sumnje koje smo možda imali, a tijekom popodneva analizirat ćemo pitanje skledišta upravljanja migratornim tokovima na nacionalnoj i lokalnoj razini. Dozvolite mi da prije svega zahvalim predstavnicima nacionalnih parlamenta i lokalnih vlasti koji su s nama. Nadam se da će ova prilika za razmjenu biti dio stalnog i strukturiranog dijaloga. Ja prva prepoznajem potrebu i važnost političkog dijaloga na lokalnoj, nacionalnoj i europskoj razini. Moramo iskoristiti iskustva lokalnih i regionalnih uprava kako bismo poboljšali mjere koje se tiču mjera za prihvat e, i procedura za stjecanje azila, ali kako bismo stvorili dobru praksu kada je riječ o integraciji. Prije svega ovdje mislim na obrazovanje i pomoć. Samo zahvaljujući zajedničkom pristupu i zaštitom onoga tko bježi od rata siromaštva i zaštitom prava građana i njihovih potreba i njihovih očekivanja bit će moguće dostići učinkovite rezultate u politici integracije i prihvata. Kao što znate, parlament je započeo s time politički rad, želi, doć, želi izmijeniti dakle, politički pristup Europske unije. Ja sam su izvjestiteljica zajedno sa Roberto Metsolom, jednog inicijativa na vlastitu, jedne inicijative kao ja traži sveobuhvatni e, pristup e, fenomenu migracija. To je fenomen koji se ne, kojim se ne može upravljati zidovima ili ksenofobnim e, izjavama ili pak suzavcem. Njime se upravlja investiranjem u konkretne nacije, to kratkoročno, srednjoročno i dugoročno stvaranjem e, mjera za hitne postupke kako bi odgovorili na trenutnu humanitarnu krizu i kako bismo radili istovremeno na strukturalnim politikama kako bismo dokinuli ovaj fenomen boreći se protiv razloga istog. Naš politički put dovešće nas e, u poziciju da se suočimo sa svim fenomenima koji su vezani e, za ovo pitanje. Dakle, zaštita tražitelja azila, spašavanje, borba protiv krijumčara ljudima, razvoj i stabilnost trećih zemalja te demografski izazovi Europe. Potrebna je jedna ukupna vizija ovih čimbenika koja neće biti represivna, već koja će biti na političke i diplomatske razine. Moramo se nositi sa dubokim korijenima migracije, koristeći se ulogom Europske unije na međunarodnom planu i uz uključivanje svih dionika, institucija zemalja članica, međunarodnih organizacija, civilnog društva, trećih zemalja i unaprijed zahvaljujem svim govornicima na njihovom doprinosu ovoj raspravi. Hvala vam. Merci, Madame Kenji. Hvala lijepo, gospođo Kinge. A sad bih htjela dati riječ našim gostima, govornicima i lijepo vas molim da se držite desetminutnog duljine govora. Naš prvi govornik François de Costa, predsjedavajući odbora regija Sivex, komisije SIVEX i izvjestitelj o budućem mišljenju o europskom e, prioritetima vezano za, za migracije. Dame i gospodo, članovi Evropskog, pa, zastupnici Europskog parlamenta, nacionalnih parlamenta, lokalnih vlada, dame i gospod, hvala puno što ste me pozvali da vam se obratim. E, jer donosim glas lokalnih i regionalnih vlasti u ovu domu, a oni su oni koji su ovim migracijskim tokovima izloženi prvi na terenu. Vi ste, gospođo, spomenuli odbor regija. A taj odbor je tražio da se pripremi izvješće o europskim prioritetima vezano za migracije. Ja dolazim iz sjeverne Francuske koja je nasuprot e, Velikoj Britaniji i tijekom zadnjih godina taj dio zemlje postao je simbol e, neuspjeha europske migracijske politike. Kad kažem riječ neuspjeh, govorim o neuspjehu e, nalaženja e, načina kako bi se upravljalo granicom između dvije zemlje članice. Iako jedna pripada šengenskom području, a druga ne. Ali Obe te su zemlje članice iste političke unije koja je sve tješnja unija, a isto tako to je i simbol nesposobnosti da se upravlja migracijskim tokovima. A u konačnici htio bih se da se u mojoj prezentaciji večeras usmjerim na sam kontekst koji ću opisati kao kontekst hitne izvanredne situacije jer treba imati na umu da, da lokalne vlasti u Europi nemaju izbora. Oni su jednostavno bačeni u situaciju koja svakako prelazi njihove vlastite kompetencije. Izabrani su na lokalnoj razini, a sad se od njih traži da, budu domaćini e, migrantima na svom teritoriju, da ih, a to došlo je do znatnog porasta migracijskih tokova i to je sada situacija koja se dramatično promijenila u, kad se govori o nacionalnosti tih migranata. I jasno je da je to veliki politički izazov za lokalne vlasti, ali isto tako. To je i financijski izazov. Prošli tjedan brojni članovi odbora regija Alde kluba išli su u Kale da bi razgovarali sa lokalnim vlastima. od 4 do 5 milijuna eura je povezano sa tim pitanjem upravljanja prihvaćanja migracijskih tokova u regiji Kale. Ali više nego sama ta brojka, ono što je mene e, zapanjilo je bila činjenica da tu se zapravo da to nije nešto što su u Patkaleu cijenile lokalne vlasti. Iako mi znamo da lokalni stanovnici već godinama odgovaraju sa otvorenim srcem na situaciju i pokušavaju e, primiti migrante. No svakako nisu se E, nisu vidjeli e, korist od novaca koji su potrošeni, a to ja mislim da je to zato što je u, u srcu svega su ljudi u nevolji. Isto tako, tamo smo smo sreli i gospodarske subjekte u istoj i Moram reći da je situacija imala na njih učinak jer oni pokušavaju osigurati bolje sigurnost transportnih veza između Francuske i Britanije, a njihovi vozači sada troše dosta vremena provjeravajući sigurnost njihovog, njihovih kamiona, to je njihov glavni alat za rad tu se radi o 600 tisuća, što znači da to njih košta 650 tisuća eura više godišnje, jer, jer žele biti sigurni da da otkriju da imaju da prenose migrante preko da prevoze migrante preko granice gdje će onda morati plaćiti, platiti priličnu globu koja je zapravo jednaka profitu koju mogu ostvariti sa istim tim e, putovanjem kamionom. E, imamo socijalnu koheziju pod pritiskom u tim lokalnim, e, na tim teritorijama, teritorijima. S jedne strane vidimo i tu veliku velikodušnost duha što znači da je donekle olakšana patnja migranata, bar do neke mjere, ali istovremeno brojni naši građani pitaju se zašto to sve pada samo na njihova leđa. Zašto ne dobivaju više potporu? A to je političko pitanje. To je pitanje kohezije. A to je ona da gdje vidimo da sve više lokalnih teritorija se nalazi u istoj situaciji gdje završavaju migranti. Jel tu završavaju migranti ili su u tranzitu? i bilo da su ili na tranzitnom putu ili su na početku ili na kraju njihov puta, no isto tako moram reći da sam ja izvjestitelj o, kod izvješća koje je tražilo talijansko predsjedništvo i mislim da je tu zapravo, može se reći da je cijeli europski projekt sada izložen riziku, jer kohezija između zemalja članica, između europljana koji trebaju dalje nositi ovaj politički projekt je izložen riziku. Migracija je stvarno nešto što podijeli ljude, čak i unutar odbora regija gdje vidimo da regionalna tijela se suočavaju s istim problemom kao i mi. Ja sam došao ovamo da vam kažem o brzim promjenama. Cijeli europski projekt sada je izložen riziku i mi moramo naći odgovore ako želimo taj projekt spasiti. Moje izvješće naglasit će koliko je hitno poduzeti akcije, aktivnosti, a to, to se mora istovremeno e, događati sa namicanjem potrebnih sredstava. Države Europske unije pokušavaju sada definirati sredstva i e, ali ta sredstva moraju biti brzo na raspolaganju lokalnih vlasti, puno brže nego što je to bio slučaj do sada, a isto tako e, proračun treba ići kroz tijela e, zemalja članici, što znači da se u cijeli proces uključuju posrednici, a na kraju svega toga lokalne vlasti e, mogu ostati bez sredstava i dok čekaju da im novci stignu. Pa zato že trebamo taj cijeli proces ubrzati jer smo sada u izvanrednim okolnostima pa moramo naći izvanredne procedure kako ćemo pitanje riješiti. Lokalne vlasti isto tako trebaju više informacija jer oni su ti koji su na prvoj liniji fronte, a nije isto ako trebate dati e, posao e, migrantu iz subsahane Afrike, Eritreje, iz Iraka, jer moramo pripremne radnje obaviti kako bismo mogli primiti ljude iz različitih kultura. Znamo da je politika e, znači da brojni ljudi dolaze na granice Europe, ali nisu svi migranti danas isti i u, za deset mjeseci možda će biti drugačiji njihov sastav. A moramo biti u stanju informirati lokalne vlasti da se i oni moraju pripremiti i planirati kako će primiti te ljude, kako bi se organizirali da to kako treba naprave. za prošle godine, a i ove godine, ključna fraza u mom izvješću je solidarnost i, mislim da i Europski parlament želi e, želi raditi u skladu sa člankom 80. A mislim da ne bismo trebali nastaviti raspravljati dugo o tome što je hitno. Trebamo biti u stanju primijeniti taj članak koji se bazira na solidarnosti ne samo između zemalja članica, nego i između između njih i lokalnih vlasti i to je ono čemu vam želim reći nešto danas. Hvala vam eh, gospodine De Koster, vi ste istaknuli čitav niz eh, tema i pitanja na koje ćemo trebati pronaći odgovore. Nastavljamo dalje sa govornicima. Janos Lamaris, eh, predsjednik stalnog odbora za unutarnje poslove parlamenta e, Cipra. Izvolite. Dragi kolege, kao što smo više puta već isticali, potreban nam je sveobuhvatni pristup migraciji u skladu s načelima Europske unije. Godinama smo radili na senzibiliziranju evropskih zemalja, na pritiske koje doživljavamo u vezi sa migratornim tokovima. Nažalost, bilo je potrebno da se dogodi čitav niz ljudskih eh, tragedija gdje su stradala i djeca, te korištenje koridora u Zapadnom Balkanu. I to je dovelo do toga da se konačno vidi koji su razmjeri ove krizne situacije, da se donesu neke odluke. ta, na taj način Europska unija funkcionira, mi reagiramo umjesto da budemo proaktivni. To nažalost s nedovoljno rezultata. korektivne akcije, ovaj odgovor na migrantsku krizu, slanje migranata u susjedne zemlje, zatvaranje granica, je li to rješenje? Želimo još jednom ponoviti, kad je riječ o pitanju migracija, stalno ćemo se suočavati s ovim problemom, dokle god budemo okruženi sukobima, dokle god situacija u susjednim zemljama bude eksplozivna i zato se trebamo boriti protiv eh, uzroka migracije. Moramo se boriti protiv ratova koji uzrokuju siromaštvo, moramo se boriti protiv e, kršenja ljudskih prava. Imamo zato odgovornost kao Evropska unija. Nemogućnost izbora, nemogućnost da budemo učinkoviti nisu stvorili uvjete za stabilnost, mir i razvoj u našem neposrednom susjedstvu. Migranti o kojima govorimo dolaze uglavnom iz tih regija. A imamo i dosta bogate zemlje koje koriste priliku, su iskorištavaju priliku, stvaraju, dovode do neravnoteža u drugim zemljama, toleriraju nedemokratske režime i nadam se da će i samokritičnost nekih evropskih lidera kada je u pitanju ova situacija te kritičnost predsjednika Junckera, politika nekih europskih zemalja. Nadam se da će nas to dovesti do sveobuhvatnog rješenja za upravljanje migracijama. Zabrinuti smo, zato što ako nedostaje političke volje, tada ne možemo, tada možemo primijeniti samo mjere koje nisu učinkovite. Umjesto da smanje problem, one će dovesti do katastrofe, zato što se aspekti ovog problema neće uzeti dovoljno u obzir i neće se pronaći rješenja. Mislim da bi to trebalo biti jasno. Nakon nedavnih događaja i problema s migracijom, ova izbjeglička kriza, to su problemi koji se ne tiču jedne zemlje, već grupe država i čitave Europske unije. I svaka europska politika o migracijama treba biti planirana na način da se uzme u obzir solidarnost između zemalja članica. U tom okviru i uz um, sporazum moramo se pozabaviti pitanjem premještanja izbjeglica. To je od velike važnosti zato što čitavo pitanje migracija se ne može iskorijeniti jer su njegovi razlozi jako duboki. Mm, dakle, mi kao parlament priznajemo da je situacija jako teška, o tome smo e, raspravljali, treba poduzeti hitne mjere na nacionalnoj i europskoj razini kako bismo se pozabavili ovom e, migrantskom krizom. Također pozvali smo i povjerenika Avramopulosa u našim sastancima i on nam je on nam se obratio vezano uz e, pitanje migracija. Na, na našoj sjednici parlamenta također smo govorili o ovim pitanjima. Kritizirali smo politike Europske unije. Naša rasprava se koncentrirala na e, rješavanje problema u matičnim zemljama, dakle zemljama porijekla, mislim pritom na razvijanje sigurnosti, mira, razvoja u tim zemljama kako bi ti učinci bili dugoročni. Potrebno je, čuli smo da je potrebno da primijeniti nove politike migracija u Europskoj uniji koje će se temeljiti na međusobnom povjerenju i solidarnosti, ali međutim trebali bismo poštovati i vrijednost života prilikom primjene naše politika. Također mislim da moramo promijeniti uredbu Dublin 2. Kada su utvrđeni koordinacijski centri za spašavanje na Cipru, onda smo predložili neke mjere zaštite protiv krijumčara ljudima u različitim zemljama i tu mislimo da je potrebno provesti učinkovitije mjere kako bismo se borili protiv ovog kriminala. Suočavali smo se potom sa problemom izbjeglica i sa migracijama i s obzirom na međunarodne i evropske propise, moramo obavijestiti lokalno stanovništvo o njihovim pravima i obavezama, a jednako je sa imigrantima. raspravljali smo i o ponovnom sjedinjavanju obitelji, o dozvolama za boravak iz humanitarnog razloga i o tome se raspravljalo na razini odbora za unutarnje poslove, za ravnopravnost spolova, na primjer. Mi držimo da je pitanje migracija jako važno, jednako je važno je pitanje traženja azila. Imamo problema i sa vlasništvom migranata, to je posljedica turske invazije 1974. i zato su za nas ova pitanja jako važna, zato što se tiču solidarnosti između europskih evropskih država i solidarnosti svih ljudi koji bježe od različitih problema, nestabilnosti i ratova, bez obzira na njihov spol, vjeru ili nacionalnost. Mi ćemo prihvatiti premještanje 274 izbjeglice iz Mađarske, Italije i Grčke, ukupan broj ljudi koji ćemo prihvatiti bit će više od 500. Ljudi koji su sad kod nas u prihvatnim centrima bit će premješteni drugama jer je to njihova želja. Vi trebate imati na umu da je stanovnika Cipra oko milijun, da je nezaposlenost visoka i da su zato ove brojke dosta visoke, a problem je naglašen i zbog e, zakonite migracije, zato što mi kao vlada ne možemo kontrolirati okupirane teritorije Cipra, dakle imamo ulazak ljudi sa e, sjeverne strane Cipra. Govoreći o ovim migracijskim politikama, to su politike koje se tiču ljudi, ljudskog dostojanstva, to je nešto što moramo zaštititi. Hvala vam. Hvala vam. Gospodine Lamaris, dajemo riječ kolegi Gennaru Miljoreu iz talijanskog odbora koji se bavi pitanjima istrage, identifikacije migranata. Zahvaljujem odboru Libe na organizaciji ovog sastanka. Našem parlamentu je čast što može sudjelovati na ovom sastanku. Predstavljam ga ja i kolega Čentenero. Tu se nalaze i naše kolege, kao što je su izvjestiteljica Cecil Kenge I oni su svojim izlaganjima iskazali koji je smjer u kojem će naša zemlja ići vezano uz, ovu, uz ova pitanja. To su pitanja od ključne važnosti i za definiranje pravog europskog identiteta, kao što je već rečeno. Zadovoljan sam načinom na koji se pristupilo ovoj temi. Sveobuhvatni pristup e, znači da se ne želi primjenjivati ograničen pristup. Potrebno je dakle pomiriti složene i strukturalne zahtjeve ovog e, fenomena. Inače ćemo počiniti iste pogreške onoga poput onoga ko želi objasniti misteri života samo putem kemije i fizike. Zbog toga moramo pomiriti djelovanje koje poduzimamo za rješavanje humanitarnih kriza i tragedija koje se nalaze na izvoru ovih migratornih tokova. A da se pritom ne ograničimo samo na spominjanje blokada ovih tokova, kao da do njih dolazi naglo. Moramo imati zauzeti stajalište koje može pomiriti ovaj sveobuhvatan pristup koji obuhvaća i sjećanje, dakle kolektivno sjećanje, sjećanje kontinenta, Europe, Italije, koja je dugo bila zemlja emigranata i zemlja izbjeglica, oni koji su bježali od ratova i oni koji su bježali od totalitarizama. Dakle, imamo to povijesni reciprocitet. I to je jedan od e, ključnih elemenata za razumijevanje naše uloge i projekta našeg kontinenta, ali i sjećanje na osnovne vrijednosti našeg dogovora o suživotu, dakle onoga što je u srži Europske unije. Europski projekt je stvoren kako bi se dokinuo strah od rata, kako bi se srušili zidovi, kako se oni više nikad ne bi izgradili. Kulturalni, društveni, građanski model našeg kontinenta ne dovode u pitanje migranti, već oni koji unutar naše zajednice negiraju naše vrijednosti, našu civilizaciju i naš osjećaj za humanost. Pravo na azil je temeljno pravo i to je individualno pravo. Zbog ovoga Smatram da su ovo pitanje koje se dotaknuo doktor Morkone jutros, dakle to je potreba da se stvori popis e, sigurnih zemalja kako bi se kategorizirali oni koji bježe iz jednog konteksta koji traže međunarodnu zaštitu. To valja uzimati u obzir uvijek e, sa stajališta jamstva poštivanja ljudskih prava. To je naša obaveza i pravo. Zbog toga smatram da je važno raditi na razvoju politika koje će obuhvatiti evropski sustav azila, koji će obuhvatiti dakle, agenciju EASO i sve oni koji se bave humanitarnom zaštitom koji će biti okrenuta ka učinkovitom sustavu povrata, dakle po iznova uz jamstvo ljudskih, poštivanja ljudskih prava i reviziju uredbe Dublin. Zbog toga smatram da je od ključne važnosti osvježiti na zakonodavstvo, pa je naše nacionalno zakonodavstvo, s obzirom na nemogućnost eh, trenutnog razvoja legalnih kanala za migracije, kako mm, za izbjeglice, dakle mogućnost da ih se eh, direktno prihvati u tranzitnim kampovima, pa tako i za one ekonomske migrante. Vidimo da je negira stvarnost. U našoj zemlji smo u 20 godina prešli sa 500 tisuća na 5,5 milijuna stranaca na našem teritoriju. Većina ovih ljudi je ušla nezakonito i potom se ta situacija sanirala putem zakonodavnih procedura i hitnih postupaka. To je metoda koju bismo trebali koristiti, koju, bismo, bi trebalo dovesti do jedinstvenog standarda prihvata i azila na europskoj razini također moramo intensificirati kontrole. U trenutku kada, naš, kada je naš sustav prihvata pokazao neke nedostatke, naš parlament to nije sakrio, već je osnovao istražno povjerenstvo, čiji je prvi zaključak bio da je ovaj hitni pristup, a to želim službeno reći, da je to ono što najlakše može izazvati nezakonito ponašanje, kako na vanjskoj razini, tako i na unutarnjoj. Potrebno je zato usmjeriti veliku pažnju na činjenicu da su oni koje prihvaćamo osobe na njihove, trebamo obratiti pažnju na njihove osobne priče, na eventualni PTSP od kojeg oni boluju. To se tiče ljudi koji su prešli iz Libije na ovamo. Tu ne profitiraju samo iz ove situacije krijumčare. Tu imamo ljude koji muče, siluju, maltretiraju osobe koje pokušavaju pobjeći od drugog nasilja. Mislim da bi trebao postojati i program usavršavanja i obrazovanja svih dionika na europskoj razini kako bi se došlo do zajedničkih standarda, dakle od policijskih eh, djelatnika do djelatnika u administraciji pa i same političke klase. I na koncu nešto čime se još nismo danas pozabavili, ali će nam dati vjerodostojnost, a to je pitanje informacije. Znamo koliko je potrebno generirati kvalitetnu, korektnu informaciju, zato što političko tržište straha je neko tržište koje se e, hrani predrasudama, koje se naružava sloganima i bori se protiv dobre prakse. Moramo početi od obrazovnog sustava, potom intervenirati u sustavu medija kako bismo jamčili ispravno informiranje, dakle o stvarnosti. I što se mene tiče, što se nas tiče, to je od ključne važnosti. Na našoj zemlji bez obzira na lokalne prosjede u nekim dijelovima zemlje, na dolazak tražitelja zila ili izbjeglica. Ljudi su manjina, ali ta manjina je jako bučna i mediji im daju na značenju i stvaraju neki osjećaj zajedništva. zbog toga imamo veliku odgovornost to je da u to unesemo racionalne elemente kako bismo naš osjećaj humanosti pretvorili u osjećaj u poštivanje ljudskih prava. Zbog toga mislim da je Europska unija izložena riziku u svojoj, u svojoj biti i zato je naša dužnost, to vam velim kao političar i predstavnik parlamenta, pobrinuti se o nekoliko stotina tisuća ljudi koji su u nevolji zato što govorimo o tim brojkama i u suprotnosti biti jako teško dokazati našim građanima da se možemo doista pobrinuti o drugih 500 milijuna ljudi, a to su naši europski sugrađani. Hvala vam. Hvala, gospodine Miljore. Sada dajem riječ gospodinu Francisku Marquez de la Rubija iz odbora za unutarnje poslove Zastupničkog doma Španjolske. Izvolite. Dobar dan, predsjedavajuća. Dobar dan svima. Htio bih se najprije zahvaliti na mogućnosti da se obratim svima vama i sada prelazim na španjolski jezik. Europska unija, njezine državne članice imaju obvezu na temelju povelje o temeljnim pravima Europske unije u kojoj piše da e, postoje temeljna ljudska prava koji su vezani uz pojedine ustave i zajedničko ustrojstvo država članica. Zato sve države članice Europske unije što se tiče politike e, za migracije i u svim drugim politikama Europske unije polaze od onoga što piše u toj povelji o temeljnim pravima Europske unije u kojoj se priznaju neka od sljedećih prava. Pravo na život, pravo na osobni integritet, pravo na sigurnost i na slobodu, poštivanje privatnog i obiteljskog života, pravo na rad i pravo na azil, na zaštitu u slučaju e, ekstradicije ili izgona, pravo na nediskriminaciju i jednakost pred sudom. E, braniti ovakve, ovakva prava e, predviđeno je ne samo u ustavima nacionalnih država, nego i u unutar Europske unije na e, razini Europske unije unutar povelje o temeljnim pravima. Međutim, imajući na umu to što šefovi država članica trenutno raspravljaju na sastanku o novim mjerama za globalniji pristup migracijama. Smatram da e, ovakva sastanak kao što je ovaj unutar odbora LIBE se održava u pravom trenutku. Mi smo pred e, hitnim stanjem, a hitna stanja traže djelovanje i to odmah kako bi se dugoročno situacija mogla e, dugoročno mogu upravljati situacije na kvalitetan način. U Španjolskoj se već dosta zalažemo i e, trošimo dosta sredstava za programe, za tražitelje azila i za one koji trebaju dobiti međunarodnu zaštitu. I čak i e, na tragu onoga što čini visoki predstavnik. Vidjeli smo nedavno da je e, čak i došlo do povećanja sredstava e, zahvaljujući pomoći e, koja dolazi iz Europske unije. Naša je država propatila zbog velike krize posljednjih sedam godina i oni koji traže međunarodnu zaštitu u našoj državi su stvarno malobrojni. Ipak imamo programe prihvata i to više disciplinske koji omogućavaju integraciju e, izbjeglica na tržištu rada i unutar našeg društva. Mi smo prilično odgovorni kad procjenjujemo naše kapacitete prihvata. U svakom slučaju zalažemo se za e, humanitarnu pomoć onim osobama koje dolaže na naš teritorij iz ekonomskih razloga. Imamo centre koje je uspostavio naše ministarstvo. Onda imamo nevladine organizacije koje su specijalizirane za rad sa ovakvim osobama. E, španjolska vlada je već odobrila prve e, brojke, odnosno prvi kontingent e, za premještanje prema Junkerovu planu i sad smo spremni za pomaganje e, u sklopu ove humanitarne krize imajući na umu dogovore do kojih će doći na europskoj razini. Htio bih sada govoriti o iskustvu Španjolske koja već desetljećima osjeća veliki pritisak migracije. E, Španjolska je vrlo blizu afričkom kontinentu i ima vrlo dugačku vanjsku granicu. Zbog toga migranti, e, zakoniti migranti imaju mogućnost ulaska u zemlju. U 2006. imali smo ih 39 tisuća, ali bili su nezakoniti. Od tada smo trebali djelovati kako bi se izbjegle trake, tragedije e, koje se zbivaju e, kada mafijaški krugovi organiziraju putovanje izbjeglica morem. Vlada je pokušala efikasno djelovati od 2006. godine do danas smanjili smo za 93,6% ulazak ilegalnih migranata u našu zemlju. Želimo također sudjelovati sa trećim zemljama kako bi do nas dolazilo manje migranata i kako bismo mogli spasiti živote onih koji dolaze E, u suradnji sa agencijom Frontex na vanjskim granicama Europske unije. Mm, Kao što je već rečeno, oni se već bave tim pitanjem. Želim naglasiti suradnju s Marokom, Senegalom, Mauretanijom, koje su države e, s kojim mi surađujemo posebice na Kanarima. Tamo smo smanjili e, za više od 99% dolazak, odnosno priljev migranata nema dvojbe oko toga da e, migracija stvarno izazov e, današnjeg doba. To će biti i u budućnosti tako. Ne možemo tolerirati to da Europa postane E, utvrda gdje ćemo imati visoki zid oko nas. Moramo se temeljiti na solidarnosti. Ne radi se ovdje samo o preprekama, o zidovima. Ne radi se o kriminalizaciji onih koji brane vanjske granice Europske unije. Radi se o tome da uključimo sve e, aktere na socijalnom planu čija je uloga ključna za e, postizanje dobrih rezultata. Iskustvo u Španjolskoj pokazalo je da smo sposobni nešto učiniti i poboljšanja e, uvjeta života u matičnim državama je jedno od rješenja za ovu dramu. E, suradnja sa matičnim zemljama izbjeglica je ključna i e, korijenito rješavanje problema mora to obuhvaćati. Cilj je da osiguramo da migracije postanu samo mogućnost, ali ne obveza. Zato moramo promijeniti način na koji gledamo na te problem. E, solidarnost je svakako stup e, civiliziranih zemalja, ali i kontrola vanjskih granica je važna jer se radi o naporu koji mora biti zajednički e, proveden pomoću institucija, agencija i svih država članica. Moramo imati financijsku potporu, financijsku i operativnu potporu i to za sve one države koje imaju vanjske granice u Europskoj uniji i koje doživljavaju veći pritisak upravo zbog toga kad se radi o migratornim tokovima. Moramo i imati na i tranzitne države jer je uvijek važno imati mehanizme efikasnog surađivanja kao što je već rečeno i to kratkoročno, srednjoročno i dugoročno. Važno je imati zajednički proces koji će se nadzirati i kojim će se nadzirati e, migratorni tokovi moramo i na unutarnjem planu imati mogućnost pružati nekakvu šansu onima koji dolazi kako bismo prekinuli nelegalne djelatnosti krijumčara ljudima. E, sve to trebamo povezati sa zapošljavanjem. E, nezakonita migracija je upravo ono što um, omogućava uh, razvitak um, kriminalnog miljeja i zato Španjolska um, jako dobro poznaje ovaj problem, upravo zbog toga želi dati doprinos rješavanju. Uh, u prošlosti su počinjene pogreške. Mi moramo odvratiti uh, ljude od nezakonit ih migracija. Moramo ih potaknuti na legalne puteve ulaska u državu. Zato moramo revidirati uredbu iz Dublina koja je postala mrtvo slovo na papiru. Kao što je rečeno tijekom današnjeg dana radi se o tome da trebamo povećati budžet za Frontex i moramo efikasno organizirati funkcioniranje hotspotova o kojima smo danas mnogo govorili. To je ključno. Ključno je također da se u domovinu vrate hitno one osobe koje ne ispunjavaju uvjete za dobivanje azila. Na samom kraju trebamo postići unutarnju solidarnost unutar Europske unije. Ovdje su mnogi izazovi otvoreni, ali imamo i mnogo rizika. Zahvaljujem. sigurno imate e, vrlo dugu tradiciju što se tiče e, migracije, odnosno iskustva. Vi ste se dotakli jako važnih tema. Nadam se da će program e, integracije svih ovih osoba imati koristi od toga. Gospodin Hendriksen ima riječ, on je iz stalnog odbora za pravosuđe iz Norveškog parlamenta. Norveška nije članica Europske unije, ali je članica šengenskog prostora i zato je vrlo zanimljivo za sve nas čuti koje je stajalište ove države. Izvolite. Zahvaljujem predsjedavajući i zahvaljujem na pozivu da danas održim izlaganje. Uvijek je korisno čuti u našim raspravama kako se ponašaju drugi nacionalni parlamenti i kako e, ova kriza ima teške posljedice. Ova migracija se dotakla i Norveške. E, ne možemo vratiti na situaciju koja je bila prije. E, kriza će imati i dugoročne posljedice. Norveška zato daje potporu i holističkom pristupu dugoročno i kratkoročno moramo se temeljiti na mirnom razvoju i pomoći e, državama, matičnim državama dakle dolaze izbjeglice. Nedavno smo imali e, lokalne i regionalne izbore u Norveškoj, a ovo je bila glavna tema na tim izborima. Norveški stanovnici žele dati svoj doprinos. U mom govoru htjela bih nešto reći o migraciji, reći zašto je tema migracije važna za nas Htjela bih vam također dati nekoliko ključnih podataka o e, odlukama koje su donesene u našem parlamentu prije ljeta. Na samom kraju želim reći kako želimo doprinijeti ovoj krizi. Na samom početku želim vas podsjetiti da, mada Norveška nije članica Europske unije, ona sudjeluje u velikom dijelu suradnje u području pravosuđa unutarnjih poslova, a to uključuje i sporazum iz Schengena suradnju u sklopu šengenskog sporazuma. Zato mnogi aspekti e, migracijske politike Europske unije su relevantni za nas. Kao članica Norveška je bila na sastanku prošlog tjedna e, na kojem, su e, se, na kojem se raspravljalo o problemima migracija. Tijekom posljednjih mjesec dana došlo je do povećanja broja molbi za dobivanje azila. E, uprava Norveške za migraciju pokazala nam da 2014. godine 11.500 tražitelja azila došlo je u Norvešku. Procjenjuje se da će biti barem 16.000 do 20.000 zahtjeva 2015. godine. Prošloga tjedna 1240 e, azilanata došlo u našu zemlju. Većina dolazi iz Sirije, ali ih je mnogo iz Eritreje i Afganistana. Većina njih dolazi u Norvešku iz drugih šengenskih država, ali e, nedavno su sirijske izbjeglice došle u našu državu preko granice sa e, Rusijom i Norveškom mi smo e, svjesni da trebamo zajednička rješenja u Europi i zato pomno pratimo razvoj Europske unije, uključujući nedavnu raspravu o mehanizmu za hitno premještanje e, o kojem se e, govorilo jučer. Mi smo spremni na to da preuzmemo dio odgovornosti i želimo se angažirati u političkim raspravama. Naš premijer razgovarao je s gospođom Merkel nedavno i naš ministar eh, pravosuđa bio je na sastanku koji se održao jučer. Eh, on je tamo rekao da je naša vlada spremna na sudjelovanje u eh, mehanizmu premještanja i to na dobrovoljnoj bazi. Razgovaralo se mnogo o situaciji prije ljeta. Junes Castora je bio voditelj laborističke partije i on je prihvatio kao i druge stranke politički dogovor kako bi se riješila humanitarna kriza u Siriji i kritička situacija u državama koje graniče sa Sirijom. Postoji općeniti konsenzus e, u Norveškoj oko toga da trebamo dati doprinos u pomaganju oko rješavanja ove humanitarne krize. Norveška će povećati e, pomoć, financijsku pomoć e, za 27 milijuna eura 2015. godine. To znači da će ukupna pomoć biti 135 milijuna eura ove godine. 27 milijuna eura e, dodat će se 2016. godine tom iznosu. Norveška je obavijestila visokog povjerenika za izbjeglice da je Norveška spremna prihvatiti 8000 e, izbjeglica iz Sirije u periodu 2015 17 e, kvota e, sirijskih izbjeglica za ponovno naseljavanje tako će se povećati za 500 jedinica, dakle od 1500 do 2000. Norveške općine i nevladine organizacije pozvane su na to da se oglase, eh, odazovu našem pozivu i da pomognu u ovoj krizi. Nevladine organizacije, obitelji eh, eh, s entuzijazmom su prihvatili taj poziv i oni sada zajedno surađuju i pomažu. To je jako važno za uspjeh integracije. Mm, Norveška je prihvatila jako puno eh, izbjeglica na temelju humanitarnih razloga. Dodatna sredstva će se također dati za podstanarstvo. Norveška je eh, dala doprinos eh, i dvama plovilima europskim operacijama na sredozemlju. Od 3. rujna ta dva plovila koja smo mi dali spasili su više od 7000 osoba. Vlada je signalizirala da će norveška suradnja operaciji biti produžena. E, Europska udruga e, brodovlasnika će se također aktivirati kako bismo spasili što više života na Mediteranu. E, norveški trgovački brodovi su također dali veliki doprinos. Norveška vlada je ponudila pomoć postojećem programu za azil E, kroz e, bespovratnu pomoć i također je predložila da se aktiviraju i drugi fondovi e, u obliku bespovratne pomoći. Dodatna pomoć u rješavanju situacije u Srbiji predviđeno je u buduće. E, također smo ponudili UN-u da organiziramo Međunarodnu donsku konferenciju za Siriju u Norveškoj. Još jednom se zahvaljujem Europskom parlamentu na organizaciji ovog sastanka danas i hvala vam na pažnji. Merci, Madame Henriksen, maintenant. Zahvaljujem gospođi Henriksen. Posljednji govornik danas bit će gospodin Malija iz e, Europskog gospodarskog i socijalnog vijeća. On je suizvjestitelj o, e, za mišljenje o Europskom migracijskom programu. Izvolite. Zahvaljujem predsjedavajući. E, jako mi je drago što mogu predstaviti mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora. Zahvaljujem odboru LIBE na ovoj mogućnosti da zajedno raspravljamo. Jako mi je drago što imamo tu mogućnost, zato što je jasno da postoji potreba za napredovanjem u tom pitanju. Zbog eh, previše govoranci Europska unija je optužena u prošlosti, ali jako je važno da mi sada imamo šansu da djelujemo po mom sudu ova kriza je veća i opasnija od financijske krize s kojom smo bili suočeni proteklih godina. Mnogi su rekli da je to kriza koja prijeti Europi i koja bi se mogla raspasti zbog toga. Međutim, kako mi države članice možemo riješiti ovu situaciju? Europski gospodarski socijalni odbor prošle godine usvojio rezoluciju i to jednoglasno. Mislim da je to jako važna poruka, poruka koja je došla također od Europskog parlamenta. Ta poruka kaže da unutar Europe mi možemo imati jednoglasnije. U našoj rezoluciji tražili smo solidarnost sa onim, odnosno one migrante koji zaslužuju azil i zaštitu i također tražimo solidarnost naspram e, pojedinim državama članicama, posebice naspram onima koje su izložene najvećim pritisima zbog migracije. To bi bilo kvalitetno rješenje za sve države članice. Unutar našeg odbora imamo različita stajališta. Iz različitih država članica dolaze različita stajališta i sada je trenutak da se ujedinimo i da pokažemo koje su vrijednosti Europske unije. Nažalost, Europska unija u ovoj krizi je vrlo brzo dala neke negativne reakcije. Vidjeli smo kako su zatvorene neke granice i kako se sramotno postupalo prema nekim e, izbjeglicama, ali vidjeli smo i pozitivne reakcije. E, jučerašnji dogovor E, obuhvatio je 160 tisuća azilanata koji će biti premješteni, odnosno e, raspodijeljeni među državama članicama. Evo, to je dobar primjer postizanja rješenja. A još jednom moramo konstatirati da Jordan, Libanon i Turska su države e, koje mnogo čine i prihvaćaju veliki broj migranata. Pitamo se činimo li mi dovoljno Gospodarski socijalni odbor je već izradio mnoga mišljenja o situaciji azilanata i izbjeglica, a ja sam osobno prije dvije godine bio izvjestitelj u vezi s temom nezakonite migracije na Mediteranu. Nažalost, trebalo nam je previše godina da bismo prepoznali i shvatili kakva je stvarnost i kako bismo shvatili da je to problem Europske unije, e, problem s kojim se sve države članice moraju pozabaviti. A sada pokušavamo shvatiti kako upravljati situacijom na kvalitetan način. E, naše će izvješće biti predstavljeno u prosincu, a u tome jedan od naših izazova je shvatiti kako moramo djelovati na terenu. Zato ćemo e, prije kraja godine otići na Siciliju i tamo ćemo posjetiti prihvatilišta, vidjeti kako se tamo postupa s ljudima i kako postupaju oni e, koji e, u prvom redu prihvaćaju izbjeglice. Zanima nas posebice radne vladinih organizacija, to je za nas jako važan aspekt zato što bez pomoći lokalnih nevladinih organizacija i civilnog društva koje mi predstavljamo, smatram da države članice ne bi bile u mogućnosti tako dobro rješavati taj problem. E, trebamo govoriti o instrumentima Europske unije kao što je instrument e, susjedstva i i o trgovinskim sporazima u kojima bi trebali biti možda i uključena i pitanja premještanja. Ipak s jedne strane imamo e, civilno društvo, trebamo vidjeti e, kako e, može doći ujedinjavanja napora i kako bi se dali kvalitetni brzi odgovori Europska unija bi trebala civilno društvo dovesti u situaciju da može dati pomoć u ovakvoj situaciji. Civilno društvo jest ono što jest, e, nema dovoljno resursa na raspolaganju i zato smatram da bi neki resursi Europske unije trebali biti usmjereni prema civilnom društvu kako bi e, ono moglo pružiti potrebne odgovore. I još jedna tema, to je integracija. Glavni prioritet trenutno jest e, kako upravljati krizom i situacijom koja je nastala, ali važno je da počnemo razmišljati o tome što raditi e, onda kad osobe budu dobile azil. Naravno, postoji opasnost da ih prihvatimo da dođu u našu državu i onda što će se dogoditi e, možda ih stavimo u situaciju da budu ranjivija skupina društva i da se netko njima ukoristi. Moramo ih obraniti od ovakvih mogućnosti, od ovakvih opasnosti. Ne smiju biti ponovno ranjivi, nitko ih ne smije ponovno iskoristiti. A postoji mogućnost da stvorimo situacija koja će biti pozitivna ne samo za azilante koji će pronaći svoje mjesto unutar društva i koji će se integrirati unutar našeg društva, a također će biti u stanju dati doprinos tom društvu. Zato moramo stvoriti potrebnu infrastrukturu. U prošlosti smo vidjeli da kad ne učinimo dovoljno, na kraju se stvore situacije u kojima imamo geto. Za izbjegavanje getoizacije potrebno je resurse usmjeriti prema tome da se migranti dovedu u situaciju da mogu dati svoj doprinos zajednice. Kao što sam rekao, naše mišljenje e, će biti sastavljeno u prosincu i tada predstavljeno e, 15.10. ćemo imati ključan sastanak u vezi s time kad ćemo govoriti o integraciji na tržištu rada. Tada ćemo i dati mišljenje za konačno glasovanje koje će se održati u prosincu. Nadam se da ćete i vi, e, zastupnici Europskog parlamenta, uzeti u obzir naše mišljenje u vezi s tom temom. Hvala. Hvala, gospodine Malja. Imamo dva sata, poštovani kolegi i kolegice, za komentare eh, i za druga izlaganja. Sada idem na nacionalne eh, članove parlamenta i na članove Europskog parlamenta. Gospodin Kaš iz Ujedinjene kraljevine bit će prvi, on predstavlja donji dom parlamenta. Izvolite. Hello. Can you hear me all Dobar dan, čujete li me? Hvala lijepa. Bojim se da mnogo onoga što sam danas čuo e, se povodi za željom da se postignu neki rezultati. Međutim, izgleda da je sve to skupa nerealistično. Bojim se da se nešto danas događa E, i to je vezano uz odluku koja je donesena jučer. radi se o odluci koja je donesena na temelju kvalificirane većine i koja nameće e, zaključak svima. E, mislim da će posljedice biti takve da će birači u pojedinim državama članicama donijeti konačnu odluku. Zato sam zabrinut zbog toga kamo sve to vodi i pitam se postoji li neka granica u tome da dolazi veliki broj ljudi, bez obzira li to sa Bliskog istoka ili iz Afrike. Tko će dobiti pravo na ulazak i hoće li to biti samo ekonomski migranti ili će to biti prave izbjeglice prema kojima trebamo pokazati samilost. I to me dovodi do sljedećeg pitanja, a to je definicija što je to izbjeglice na temelju e, konvencije iz Ženeve 1951. godine, a to se veže uz povelju o temeljnjskim pravima i e, ljudska prava. Moramo bolje definirati e, riječ izbjeglica. I posljednje pitanje koje želim postaviti vezano je uz pitanje džihadista. O tome se uopće nije govorilo do sada. I bilo bi jako čudno da shvatimo da unutar jednog milijuna osoba koje bi mogle doći u Europsku uniju ima i takvih, jer mislim da je to kritična situacija za Europsku uniju. Europska unija se raspada, čini mi se, a to se vidi i u statistikama Eurobarometra. I postoji faktor od minus 60 što se tiče povjerenja građana. Evo, moje pitanje je hoćemo li imati integraciju ili ćemo na kraju imati samo veliki broj različitih ljudi koji dolazi sa različitim tradicijama, različitom kulturom koji se ne žele uklopiti u Europu, ne žele prihvatiti njezine vrijednosti. E, postoji li možda mogućnost da stvorimo problem koji će onda birači odbaciti i zbog čega će doći do raspadanja Europe, a neće doći ni pošto do većeg sjedinjavanja. Hvala gospodina Keš. A sada gospodin Baton iz Europskog parlamenta. Izvolite. Zahvaljujem, predsjedavajuća. Imam eh, dva jednostavna pitanja, ali htio bih prvo dati kratak uvod. Ehm, jedno se radi o kolegi ehm, koji je nedavno u Ujedinjenoj kraljevini govorio o migrantima i rekao je da Europska unija treba planirati imajući na umi i biračko tijelo. Jučer se mnogo govorilo o azilantima i o izbjeglicama. Konvencija iz 1951. godine određuje točne kriterije za e, to tko je izbjeglica. Većina ljudi koji su danas pred vratima Europe ne zadovoljavaju te kriterije. Oni nisu izbjeglice, oni su nezakoniti migranti. vjerojatno se ovdje misli na vladu jedine kraljevine, ali i Europsku uniju, kaže se da moramo biti zabrinuti za mišljenje e, birača. E, vjerojatno je ovdje velika zabrinutost za mišljenje koje će se stvoriti u, u javnosti. Vjerojatnost da se uspije u svemu tome je velika, ali treba poraditi na tome. Masovna imigracija je nešto što se ne zaustavlja. Vidim da e, je taj fenomen sve jači. Na BBC-u se e, također e, prenose vijesti o tome, ali i danas ako želite nešto vidjeti, najbolje da pogledate ruske kanale i rusku propagandu. Mađarska je kritizirana nedavno zato što je mađarska vlada pitala svoje građane što oni zapravo žele i zašto to Europska unija ne bi učinila, jer ona zna bolje od građana što oni žele. U cijeloj ovoj krizi mnogo se govorilo o Viktoru Orbanu. I vidjeli smo što su jučer odlučili. Pitanje je koji je stav migranata. Sad ovo više nije migracija, ovo je prava invazija. Pogledajte mlade muškarce u Kaleu i u Mađarskoj. Oni ne traže uljudno da ih puste u Europsku uniju zato što e, su žrtve progona u vlastitim državama. Oni zahtijevaju ulazak, oni su agresivni i arogantni. E, što ih više budemo puštali u Europsku uniju, to će ih više dolaziti. Gospodin Mali je rekao da e, ćemo ne bismo imali ovaj problem kad Europska unija ne bi postojala. Vjerojatno ni taj problem ne bi postojao onda, zato što je gospodin Malija je spomenuo problem o kojem se dosta govori u sklopu šengenskog e, sporazuma. I znamo koja je situacija u Kaleu, ali većina osoba, većina izbjeglica dolazi iz e, muslimanskih zemalja. I bilo bi e, mnogo logičnije kad bi oni tražili azil u muslimanskim državama. Zato se vraćam na jednostavno pitanje za komisiju. Hoće li komisija prihvatiti to da većina ovih ljudi koji želi ući u Europu nisu e, izbjeglice, nego su migranti i to nezakoniti migranti. hoće li dakle komisija Eh, na odgovarajući način prilagoditi svoju politiku. Eh, Hoće koliko komisija iskoristiti sve, sva praktična sredstva i zajedničke napore s nacionalnim vladama Europe kako bi izvršila pritisak na vrlo dobrostojeće zemlje, na primjer zemlje Perijskog zaljeva, koje su u mnogo boljoj poziciji da prihvate ovako veliki broj ljudi. To bi bilo bolje za njih i za nas jer naravno oni imaju više sredstava na raspolaganju od nas. Zahvaljujem gospodine Baton. Ne znam želi li netko odgovoriti u ime komisije, jer vi ste postavili pitanje koje ste možda trebali postaviti jutros kad je predstavnica komisije bila na sastanku. Gospodin Kas iz Latvije, izvolite. Zahvaljujem predsjedavajuća. Danas opet govorimo o posljedicama, ali što ćemo činiti s integracijom, e, govorimo o mjerama, ali na lokalnoj e, i nacionalnoj razini još uvijek trebamo govoriti o uzrocima krize. Slažemo se da je jedan od uzroka organizirani kriminal. Sad smo smanjili organizirani kriminal u mediteranskom kontekstu. Međutim, organizirani kriminal e, odvija se i preko granice i unutar Europe. Vidjeli smo što se dogodilo na granici između Mađarske i Austrije kad je kamion pun um, izbjeglica pronađen u Austriji. Umrli su jer nisu imali dovoljno zraka. Ovo je organizirani kriminal i vjerujem da zato države članice Europskoj uniji, a Europska unija trebaju se koncentrirati na uh, reformi kaznenih zakonika um, kako bismo izbjegli da se e, ljudi koji bježe od nevolja e, uključe u ovakve aktivnosti. Naravno, teško je boriti se protiv organiziranog kriminala, zato što kriminalci djeluju prekogranično. Zato bismo trebali uključiti i Europol, kako bi oni mogli e, pomoći u toj situaciji. Ali trebamo također locirati, identificirati pojedince, a tu se obično radi baš o europskim građanima. To znači da ćemo se na taj način moći boriti protiv uzroka krize. Kad govorimo o Europolu, čuo sam da je rečeno da Europol nema dovoljno resursa za borbu protiv organiziranog kriminala. To znači da bismo trebali koristiti zapljeneni novac za jačanje kapaciteta Europola i zato pozivam države članice da revidiraju vlastiti kazneni zakon. Hvala. La parole Gospođa Wimberg riječ. Hvala puno. Htjela bih vam e, nešto reći o situaciji u mojoj zemlji Švedskoj. Upravo sada 7000 migranata dolazi u našu zemlju tjedno. Možete se možda pitati kako, to, kako će to završiti jer ćemo u jednom trenutku vidjeti kol, u jednom trenutku ćemo vidjeti koliko ljudi je napustilo Dublin i sad već vidimo toliki broj azilanata da ih pozivamo da idu s badave vlakom na sjever Švedske i zatim da pređu u Finsku, jer u Švedskoj jednostavno proces traženja žela traje prije drugo. Integracija prema tome nije uspjela i mogu zamisliti da se neće uskoro popraviti ta situacija. Isto tako još vidimo da ne, gleda, ne gledamo dovoljno uzroke. Čuli smo danas da nema pomoći ni podrške u ljudima u logorima ljudi tamo ne dobivaju što bi trebali. Međutim, hrane ih sredovita, oni ipak pokušavaju preći Mediteran i riskirati svoj život. Zato trebamo nastojati pomoći što većem broju ljudi tamo gdje su oni e, potrebiti prije nego krenu tražiti sreću i novi život preko Mediterana da bi se došlo u sjevernu Europu i to je ono što oni žele jer ćete tamo dobiti dozvolu za e, da ostane, tako ste iz Sirije, imat ćete i dobre, zapravo relativno dobre e, prihode, zbog, e, odnosno naknade. Čuli smo od svjetskog programa za hranu da oni apeliraju na hitnu podršku koju ne dobivaju, žele podijeliti, žele dijeliti e, bonove za hranu, što se ne događa. Mislim da trebamo bolje analizirati uzroke iza svega ovo, jer znamo koji je broj mil, koliki, mil, koliki milijuni ljudi čekaju u Turskoj da, da krenu prema Europi i tu zapravo ništa ne možemo napraviti sa tih ključ, ključem o kojem, po kojem ćemo po, raspodijeliti 160 tisuća po zemljama Evropskoj. unije. Zahvaljujemo gospođi Winberg. A gospo, sada gospodin Sremita Demeji. Hvala lijepo iz Malte. Prvo zahvaljujem na prilici da vam se ovdje obrati. Ovdje mislim da se ne predviđa ne govori o tome e, koliko je važan sastanak e, vezano e, koliko su vatni hitni sastanci hitni sastanci kako bi se riješilo ovo vrlo važno pitanje. gledamo stvari iz nacionalne perspektive i zbog toga bih s vama htio podijeliti ono kako mi vidimo stvari. Mi smo vidjeli velike to, imigracijske tokove još od 2002. iz Sjeverne Afrike. Tu mislim na ljude koji su napustili Sjevernu Afriku, najčešće Libiju, jer su ti ljudi dolazili zapravo u Libiju iz podsaharske rezije, kao što, iz zemalja kao što je Somalija. A to danas više nije toliko prisutno. Ali imali smo i po dvije tisuće ljudi godišnje koji su dolazili u našu zemlju. A morate gledati tu i našu geografsku poziciju i samu veličinu naše zemlje. Mi imamo 420 tisuća stanovnika na Malti na području od 360 tisuća kvadratnih kilometara. I a, imamo gustoću stanovništva od 4000 stanovnika po kilometru kvadratom. Stalno naglašavamo da trebamo ovu temu gledati u, na, na širi način i da trebamo misliti na europsku solidarnost. Jer zemlja kao što je naša ili kao što je Italija ili Grčka tu su godine prošle gdje se govori o solidarnosti, ali budući da druge zemlje nisu dijelile naš problem, naš fenomen, one su obično jednostavno govorile to nije naš problem. Nažalost, zbog tragičnih incidenata tijekom zadnjih nekoliko mjeseci, gdje je preko tisuće ljudi izgubilo živote i uz činjenicu da smo vidjeli e, slike na javnim medijima e, koje su na sve takle pokazalo se da je potrebna istinska solidarnost u ovoj hitnoj situaciji i mislim da je to sada ono što je osviješteno u cijeloj Europi. Mislim da više trebamo cijeniti, misliti o tome koji su nam mehanizmi potrebni. Možemo bolje i više definirati razliku između migranta koji bježi od progona ili rata i oni, između onih koji su ekonomski migranti. Tu vidimo veliki broj e, onih koji traže azil. Njih ima preko 20% u našem slučaju, a europski je prosjek još viši. I u današnjem vijeću govorili smo o relokaciji premještanju o broju od 160 tisuća izbjeglica. Ali naš argument treba biti da svi mehanizmi o kojima ćemo se dogovoriti moraju se implementirati od e, sljedećeg dana nakon što se održi sastanak na vrhu. Od svih vrijednosti, o kojim, od svim vrijednostima o kojim govorimo i misli, u skladu sa svim vrijednostima o kojima govorimo. Hvala vam. Hvala lijepo, gospodine Dimeš. A sada dajem riječ Ani Gomeš odbora Libe. Ja želim reći da sam ja jedan od osoba u ovom e, osoba u ovom parlamentu koja traži sankcije za Mađarsku. Jer ja vjerujem da je ponašanje Mađarske tako da vrijeđa sve vrijednosti ove unije, a ja se sjećam na, na kraju drugog svjetskog rata konvencija o pravima izbjeglice je zapravo napravljena radi europskih građana. Europljani su tada bili izbjeglice. Slažem se sa našom kolegicom iz e, Norveške koja kaže da treba paziti, da treba shvatiti da je ovo jedna nova Europa za Europu. I kao što je naš kolega s Malte naglasi, to je nešto što se upravo događa. Izbjeglice i migranti dolaze u Europsku uniju. Ne mislim da se ne možete vratiti u 2002. godinu. Mi smo kontinent migranata i izbjeglica, a i svijet je nastao kretanje migranata i izbjeglica i to trebamo prihvatiti. Situacija sada sa izbjeglicama koje dolaze iz konfliktnih područja gdje smo i mi suodgovorni za djelovanje i nedjelovanje. I to dovodi do situacije koja postaje sve teža za sve nas i za naše narode, posebno kad živimo u Europi koja i sama proizvodi migrante, a znamo o čemu govorim. Ja, ja dolazim iz Portugala, a samo u zadnje četiri godine Evropska unija je u Portugalu sa svojim politikama štednje e, proizvela gotovo 500 tisuća migranata. A iako smo to trebali, e, e, jer su to ti migranti koji su napustili poruka bili kvalificirani ljudi. Kao što i brojni ljudi koji dolaze iz Sirije su kvalificirani ljudi, a bježe jer ne mogu živjeti u svojoj zemlji nisu napustili svoje domove i zemlju jer su to željeli, jer nego su bili presoljeni, prisiljeni zbog brutalnosti koja je prisutna i u Siriji i u Iraku. Jer znam o čemu govorim, jer sam prije deset dana bila na samoj liniji fronta u Iraku i na granici. Mogu vam reći da naše vlade ne rade što bi mi željeli jer se ne bore učinkovito protiv islamske države što je jedan od razloga koja je jedan od razloga zašto ljudi bježe i nisu djelotvorni i ne radi Europska unija kao što bi trebala kad se radi o revolucijama i konfliktima spomenuta je Libija ali ja sam prva rekla to nije ništa novo ja sam bila izvjestitelj za Libiju redovito idemo zadnjih pet godina u Libiju i nije istina da je ostavljeno pet vlada nakon pada Gaddafija. Ne, bila je tamo samo jedna vladi. Ali nismo dali Porsche, nismo dali podršku onima koji su rušili Gaddafija. Za, za, nismo radili dovoljno za pitanja, oko pitanja sigurnosti. Mislili smo da je dovoljno da samo kontroliramo tijekove migranata. Nije bilo kako treba obavljeno ono što se trebalo napraviti, a naše zemlje članice umjesto da rade zajedno i umjesto da rade na europski način bile su rivali jedna druge. Neki od njih su bojkotirali CSDP i CSSP naše tijela za vanjska djelovanja, a, a drugi su opet prema tome sami smo krivi donekle za situaciju u Libiji, tamo nismo napravili što je trebalo, a isto tako vidimo jačanje islamske države, prema tome trebamo gledati kako radimo s partnerima i kako se oni ponašaju. Da, Turska ima puno e, e, izbjeglica, ali isto vreme i sama na čudan način djeluje u odnosu na islamsku državu, a i pušta e, izbjeglice da dolaze u Europu. A, I sad ću završiti riječima prema kolegama koji govore o opasnosti od džihadista. Džihadisti su ovdje. Oni oni koji su sudjelovali u zadnjim napadima su evropljani. Oni jesu. čuli smo da džihadisti ne moraju ići ovim teškim putem preko mora. Oni imaju pasoše i ugodno putuju. Prema tome da, Nismo se do sada borili kako treba protiv džihadista. Imamo zadaću da zaštitimo one koji su u potrebi. Trebamo početi pomoći našim općinama i građanskom društvu. Trebamo potpuno promijeniti našu politiku jer e, kad ne dajemo zaštitu onima koji ju trebaju, nećemo zaštititi naše građane, a znamo da nam migranti trebaju. Hvala lijepo, dragi kolege. Hvala. Dajem riječ gospodinu Legeniju iz Mađarske. Ne znam da li sam dobro izgovorila ime gospodina. Nemamo puno vremena, a ja bih htio reći tri stvari. Mađarska socijalistička stranka vjeruje, a to je već jutros bilo rečeno, vjeruje da je sistem Dublin 3 propao jer nije u stanju upravljati sadašnjom situacijom. Cilj je toga sustava bio bi upravljati situacijom gdje imate nekoliko stotina tisuća izbjeglica, a mi sad govorimo o gotovo milijunu izbjeglica. Prema tome sustav jednostavno nije u stanju upravljati tojim brojem, treba nam novi sustav. Druga stvar, mi vjerujemo da ova da je ovaj veliki broj migranata poš, napustio svoje zemlje i došao u Tursku, Jordan ili Libanon. A možete tome dodati iz, izbjeglice koje dolaze iz Afganistana. To je zemlja, to su zemlje u kojima se situacija pogoršala i mi trebamo financirati bolje funkcioniranje tih e, izbjegličkih logora ili trebamo otvoriti nove logore kako bismo zaustavili tu masu migranata i njihove tokove kako oni ne bi dolazili u Europsku uniju. Naravno, možemo govoriti o geopolitici, možemo o sirovinama govoriti, ali moramo raditi, poduzimati mjere protiv Daesha i islamske države, jer je to glavni razlog zašto su migranti koje vidimo napustili svoje zemlje. Moramo imati zajednički program, program borbe protiv islamske države kako bismo normalizirali život u Siriji a sada iz Libek odbora, hvala gospođo predsjedavajuća. Kao što vidite gospodo, došli ste ovdje, a ništa, ništa, apsolutno ništa se neće uskoro napraviti. A pozdravljam vas iz vlade eh, Viktora Orbana iz Mađarske. U Velikoj Britaniji veliki broj ljudi podržava ono što vi radite u ovom se mjestu koristi riječ, na ovom se mjestu često govori o solidarnosti, a vi pokazujete solidarnost i e, stavljanjem e, ograda zapravo pokazujete da cijenite vrijednosti vezano za ono što sam čula. E, do sada ja sam jedini političar iz, iz, iz Ujedinog kraljestva koji je bio u posjeti izbjeglicama u Kaleo Prema Dublinskoj konvenciji mi možemo zapravo zadržati i deportirati ljude koji su kriminalci, jer su oni kriminalci, a nisu migranti. Oni ruše ograde koje se ispostavila moja vlada, ulaze u tunel utječu na gospodarstvo koje ja predstavljam. Isto tako ne ulaze u kamione ako to ne bismo mogu li vas pitati zašto ih ne uhapsite i zašto ih ne deportirate? A sada, gospođa Karina Olsen. Hvala lijepo što ste nas pozvali iz nacionalnih parlamenta da budemo na ovom sastanku. Ja sam socijalički demokrat iz Švedske i za mene je čast ali isto tako mislim da je velika čast za nas biti u prostoriji nazvanoj Poanilin koja se uvijek borila za ljudska prava. A s tom smo temom i počeli današnju raspravu. Možda uvijek nije poruka bila jasna, ali situacija je ozbiljna i moramo spašavati živote ili se pripremiti za to, a istovremeno moramo raspravljati i o vanjskoj politici i mjere za očuvanje mira, jače politike e, koje će pomoći razvoju ljudska prava, e, uključujući pravo na azil, a to je više puta spomenuto, imamo ljude koji bježe od ratova, među njima puno ima djece, dolaze do Švedske. Ja mislim da mi predviđamo, naime u Švedskoj mi predviđamo da će oko 8000 tražitelja azila tražiti e, e, azil u Švedskoj, od toga dvadeset tisuća biti će djeca. Mi nemamo tradiciju primanja djece koja sama putuju u Švedskoj. Prije puno godina bilo ih je iz Finske, ali znači mi znamo kako postupati u tim slučajevima, posebno kad se radi o djeci. To je odgovornost koju dijelimo i to je nešto što Europa i Europska unija žele isto tako raditi. Mislim da smo ovdje na dobrom početku da gradimo jač, jednu Europu na koju ćemo biti ponosni. Očito ima, tu su potrebne brojne mjere, a ovi će siće o situaciji koje ćemo trebati, ali da, sada vidimo ljude koji bježe od ratova i trebamo razmišljati o legalnim smjerovima kretanja migranata, migranata vezano za Dublinsku konferenciju trebamo pojačati solidarnost između zemalja. A kad govorimo o nacionalnim, lokalnoj, regionalnoj dimenziji, sve je to zapravo dio iste rasprave koje, koju imamo u svakoj od naših zemalja. Ne radi se tu o solidarnosti između zemalja, nego i o solidarnosti između lokalnih tijela vlasti i regija. I mislim da će mnogi to prepoznati u toj raspravi. Krenemo sa, e, krenemo sa migracijom, a završimo sa integracijom. A kad se radi o djeci, ona imaju pravo na školovanje, mjesto za stanovanje, a sve to u skladu sa zakonima koji govore o pravima djece. Jasno je da se odrasli moraju moći sami prehraniti, odnosno osigurati si e, sredstva za život. Imamo dobrih primjera kako su te funkcioniralo, a što se tiče prava azila, mi smatramo da da, proces traje dugo i moramo ga ubrzati, ali stvar je u tome da svaki stvar posebno e, razmatramo i svaki zahtjev za azil razmatra se vrlo detaljno i mislim da se ne radi o tome da ne želimo nekoga primiti nego gledamo vrlo detaljno svaki zahtjev za azilom. To je način na koji mi radimo. Svakako postoji zajednička odgovornost svih nas, a mislim da treba gledati i uh, imamo 500 milijuna stanovnika u Europskoj uniji ako dođe i milijun e, migranata izbjeglica to će biti mali postotak. Samo u Turskoj imate više e, izbjeglica nego što mi očekujemo u Europi, to mislim treba imati na umu. A sada, hvala lijepo gospođo Olsen, a sada gospodin Tiseli ima riječ iz Mađarske. Hvala lijepo. Gospođo predsjedavajući, nemam puno vremena za svoj govor, pa ću samo informirati vas o nekim aspektima, pa se nadam da ćete vi onda razumijeti moju glavnu poruku. ne znam da li znate povijest Mađarske sredinom 20. stoljeća. Mađarska je tada prihvatila izbjeglice iz Grčke koji su bježali iz građanskog rata koji je tamo tada, a u selu Perianes primljeno je 400 obitelji u Mađarski, a to je u selo u mom izbornom okrugu. Osnovni zakoni su omogu, mađarski su omogućili toj grčkoj zajednici da ima svog predstavnika u nacionalnoj skupštini, ali možda niste svjesni što se dogodilo tijekom rata u bivšoj Jugoslaviji. Mađarska je prihvatila sve izbjeglice bez obzira na njihovo porijeklo, religiju. Svi su oni bili dobrodošli. A prvo, prvi prihvatni centar u 990. Do, izgrađen je u Mađarskoj. Ja sam tada bio gradonačelnik za, tijekom dva mandata a i predstavljam danas tu regiju kao zastupnik u parlamentu. Prema tome, mi smo bili u stanju pomoći e, većem broju, nekoliko tisuća izbjeglica tijekom više godina. Ali od tada puno toga se promijenilo. Oni koji dolaze u Mađarsku ne prihvaćaju našu pomoć, nasilni su i arogantni uznemiruju lokalne stanovnike ruše vrata prije nego smo, smo mogli pomoći ljudima koji su stvarno u opasnosti. A sada određeni postotak samo mali broj, mali postotak e, azilanata, tražitelja azila zapravo bježi od opasnosti po život, a ostali su ekonomski migranti koji zapravo odvlače vašu pažnju od onoga što je stvarna opasnost, a to je recimo konflikt u Ukrajini, ali na to više ne obraćamo pažnju. Ja mislim da europsko društvo koje je izgrađeno na poštivanju zakona isto tako je u opasnosti pa bih htio znati da li ima e, pravila koja trebamo svi poštivati ja mislim da da mislim da svi trebamo poštivati valjana prava mađarska nije e, zatvorila svoje granice već samo svoju zelenu granicu tu se radi o jačanju sustava zakonske zaštite i to je zaštita kroz vlastite resurse. Mi imamo 220 tisuća ljudi koji ove godine redovinim putem prelaze našu granicu, a 170 tisuća je dalo, podnijelo zahtjev za azilom. Prema tome, Mađarska nije zemlja koja je prva na liniji e, ulaska izbjeglica. Nismo obuhvaćeni novim intervencijama i pitam se zašto je tome tako. A sada predsjednik Španjolskog parlamenta. Hvala lijepo. Dobar dan. Dopustite mi da kažem da potpuno dajem podršku ono što je rekao moj kolega zastupnik iz Španjolskog parlamenta, jer je on spomenuo samo ključno srž e, problema koji je prisutan kod nas već nekoliko godina. Mi pokušavamo reagirati na bazi solidarnosti. Dopustite mi da dam jedan komentar i pitanje bezano za ono o čem smo govorili jutros i danas poslijepodne ovo je stvarno ozbiljan problem. Vjerojatno najozbiljnija humanitarna kriza tijekom zadnjih nekoliko desetljeća i Evropska, e, Evropa se pokušava nositi na pravi način sa tim izazovom. Vjerojatno možda, iako možda ne onoliko djelotvorno koliko bismo mi očekivali od zemlje kao što je naša. Evropska, Evropa ima institucije kao što danas vidimo ovdje i te institucije stvarno pokušavaju pokazati solidarnost. Ja vjerujem da Ana Gomez je jutros već rekla i naglasila da oni koji podnose zahtjev za azilko a dolaze na europsko tlo, a to je ono, ona srž problema, Eh, oni jesu srž problema, ali moramo isto tako gledati što se događa nakon njihovog dolaska dok putuju od, prije nego što dođu ovdje i traže azil. Gospođa Gomez spomenula je napade eh, na put na putu iz njihovog zemalja porijekla prema Europi i kako postaju žrtve krijumčara, a mi u Europi imamo obavezu i pokušavamo se nositi sa tim izazovom i imamo isto tako obavezu da poduzmemo akciju, no ja vjerujem da Europa u, tom e, je, u tome je sama, sama pokušava nositi se s tom krizom. Govorimo o 160 tisuća ljudi koji traže zaštitu, ali ja vjerujem da ima puno stotina tisuća koji će i dalje dolaziti na naša, na naš i kucati na naša, vratu, na naša vrata. I dopustite mi da ponovim da je Europa u tome sama. A to nije samo europski problem. Što sa Ujedinjenim nacijama? Zar oni nemaju ništa reći? Što, što radi Arapska liga? jedan od mojih prethodnika naglasio je i pitao se zašto bi Europa trebala biti jedini kontinent koji poduzima neku akciju. Europa treba pokazati globalno vodstvo kad se radi o vanjskoj politici, a ne samo o, kad se radi o pitanjima krize o kojoj mi ovdje danas govorimo. Ako želimo pokazati vodstvo u vanjskoj politici, onda trebamo u najvećoj mogućoj mjeri koristiti pregovore i trebamo se pobrinuti da druge su nadnacionalne asocijacije se isto tako uključe i da oni naprave svoj dio posla. Trebamo poduzeti akcije tamo gdje problemi ove vrste nastaju. Trebamo pokušati stvarno eh, odgovoriti eh, u skladu s našom odgovornosti kao jer smo trebamo biti globalni lideri u međunarodnoj politici ali ne smemo zaboraviti da postoje i druge dimenzije vanjske politike koje se odnose na vodstvo u toj domeni, a uključuju i druge asocijacije, da. To je problem s kojim se mi moramo nositi, ali to je i globalni problem. Uh, hvala vam. Gospodina Znar, izvolite, gospodin Vasquez. Muchas gracias, eh, señoras. Buenas tardes. Voy a ser muy breve porque parte de mi intervención. Da, hvala vam. Evo, samo kratko Jer je kolega uglavnom rekao ono što sam ja mislio reći. Nema dovoljno Europe u Uniji, nema dovoljno Unije u Europi. I rekavši to, predsjednik Juncker 9. rujna, dakle, tijekom rasprave o stanju Unije, rekao da je da izbjeglička kriza treba biti u ključne važnosti radi ljudskog dostojanstva pružiti utočište i konkretizirati pravo na azil jeste treba ostati prioritet Europske unije. To nam je dakle poručio predsjednik Juncker i ne možemo se ne složiti s njim. To je, istak, to je istaknuto i danas u raspravi uz neke određene nijanse. Međutim, Želim nešto dodati, nešto čemu ne možemo ne voditi računa, to je kontrola vanjskih granica Unije. tome se govorilo na marginama jutrošnje rasprave. o tome. 14.9. vijeće je pozvalo komisiju da predstavi mjere nadzora na vanjskim granicama do kraja ove godine. Ovo pitanje bih rado bio postavio jutros eh, ko gospođi Marti Sigan, eh, direktorici opće uprave Home. I e, sada ne znam je li ovdje neki prisutan predstavnik komisije u ovoj sali za sastanke. Htio bi da uputi da, da prenese moje pitanje, dakle koje će to biti mjere predstavljene u sklopu paketa inteligentnih e, granica. Revizija ovog paketa predviđene za početak 2016. Hvala. Ah, merci, Monsieur Vasquez. Je vais demander euh, Monsieur à la fin de la discussion, Hvala vam, gospodine Vaske. Zamolit ću gospodina de Kostera da, se, vam se obrati na kraju, ali pretpostavljam da možete i pismenim putem postaviti ovo pitanje komisiji. La commission libe, uh, madame Lauristin, s'il vous plaît. Dam riječ kolegici Lauristin, članici odbora Libe. Hvala vam, gospođo predsjedavajuća. Na pitanje kako, kako Europa odgovara na ove izazove je zapravo ključno pitanje. To je pitanje kako zemlje odgovaraju jer se nameće pitanje, znamo ono, nameće se potreba da Europa treba biti konsolidirana, treba biti aktivna kako bi se nosila s tim pitanjima. Dakle, ne samo s ovim situacijama u pojedinim zemljama, ta situacija je jako važna, to je već Ana Gomeš istaknula, ali idući Izazovi i izazov integracije. Kada govorimo samo o tim ljudima koji su već ovdje, potrebana je zajednička politika za integraciju, a ne za ono razdoblje tijekom prvog tjedna ili prve godine njihovog boravka. To je doista novo doba. To pitanje ćemo moći riješiti jedino ukoliko budemo djelovali zajednički kao Unija i ukoliko naše politike budu sveobuhvatne i proaktivne. Ono što tako to očekujemo od komisije, ali i od vijeća. Očekujemo da oni rade upravo na tome. I tijekom rasprave čuli smo neke kritičke primjedbe, ali nismo čuli konkretne prijedloge kako dalje nastaviti. Mjere kojima smo čuli ujutro od Frontexa i Asola, to, je, to su samo hitne mjere. Ali sada možemo predvidjeti da govorimo o godinama, o desetljećima ovog fenomena. U Estoniji imamo problem sa 400 tisuća migranata iz Rusije, dakle u zemlji sa milijun stanovnika. 20 godina uspjeli smo integrirati 200 tisuća njih. I još 200 tisuća nismo integrirali. Jako dobro možete zamisliti što to znači za programe integracije. Europa je, je kontinent izbjeglica, migranata, moja generacija je generacija djece rata. 60 milijuna Evropljana je bilo, su bili izbjeglice. Imamo primjere Švedske koja je tada 44. primala naše ljude i to su argumenti o kojima danas govorimo. Zato što kada sada govorimo da se obraćamo našem stanovništvu, oni su također podijeljeni, dakle to razumijevanje i zahvalnost, oni treba razumjeti da je, da riječ o povijesnoj vrijednosti Europe. sada vam moramo pokazati novu solidarnost unatoč svim teškoćama. I ponosna sam što se u mojoj zemlji u vrlo velikoj raspravi, što smo uspjeli nadvladati prve prepreke, sad imam pozitivnu debatu, dakle kako se nositi sa problemom integracije i tako dalje i nadam se da ćemo od komisije, od vijeća i od nas samih čuti koji će to biti prvi koraci sveobuhvatne politike vezane uz migracije. Mi možemo živjeti s tim u solidarnosti i na taj način slijedimo svoje europske vrijednosti. Hvala vam, kolegice Loristin. Sada kolega Lopez Aguilar. Hvala vam kolegice. Unutar odbora Libe ja sam među onima koji pokušavaju nešto činiti za vrijednosti i za načela unutar ove humanitarne krize, riječ je o humanitarnoj uzbuni, ali to je i naša evropska kriza kada govorimo o primitku onoga što se događa kada očekujemo odgovore na pitanja kako tim upravljati. Ja sam se htio pozabaviti ovim posebnim ciljem našeg popodnevnog dijela sastanka. Riječ je o tome da se valja naglasiti uloga nacionalnih i lokalnih razina unutar Europske unije u ovoj krizi identiteta, vrijednosti i definiranja odgovora na ove hitna pitanja. Rekli smo da i građani i lokalne i regionalne vlasti, da oni trebaju biti prvi koji će prenijeti odgovarajući odgovor zemalja članica. Potom će se time trebati baviti i evropske institucije. Dakle, u prvim redovima sad imamo čitav niz mreža gradova koji izražavaju solidarnost, dok sadržaj članka 80 sada, odnosno zazivanja ovog članka sada trenutno nedostaje. Međutim, ove gradovi ne mogu ništa konkretno učiniti bez podrške zemalja članica i evropskih institucija, naročito kada je riječ o mobiliziranju potrebnih sredstava da bi se jamčio. Dakle, ne ovaj samo prvi odgovor, već onaj odgovor koji će uslijediti koji se tiče integracije, dodjele kvota i tako dalje, kao da same kvote mogu biti zadovoljavajući odgovor. Moramo imati na umu da međunarodno humanitarno pravo ne prihvaća takav sustav podjele. Dakle, sve ovo međusobno nije uvijek kompatibilno. Ne možemo, dakle, u skladu sa međunarodnim zakonom uopće govoriti o kvotama. Ono što pokušavam naglasiti je da i dalje nedostaje preuzimanje obaveza od strane europskih institucija da pokrene sredstva vezana uz socijalna pitanja. I oni zaduženi za socijalna prava unutar Europske unije sada tu ulogu prepuštaju zemljama članicama. Međutim, treba pokrenuti resurse počevši od europskog proračuna. Mi smo izglasali 150 milijuna eura u trenutnom proračunu, dakle u trenutnom programskom razdoblju u odnosu na onaj prvotni prijedlog komisija i zatražili smo mehanizam fleksibilnosti kako bismo mogli odgovoriti u slučajevima hitnih situacija. Međutim, još ne znamo koliko će komisija e, staviti na raspolaganje zemalja članice i gradova kako bi oni izvršili svoju ulogu. O kojim se sredstvima radi? Pa, ne znamo je li riječ o novim fondovima ili o već postojećim. I zato sam e, htio istaknuti važnost e, sudionika na ovoj današnjoj, e, na ovom današnjem sastanku kako bi oni bili taj zajednički nazivnik europskih vrijednosti. A sada moramo dovesti do mobilizacije sredstava od strane zemalja članica, ali i od strane europskog proračuna. Dakle, pokretanje ovih sredstava treba biti nešto vjerodostojno, ne smije biti samo um, slovo na papiru europskog proračuna. Moramo reći i odakle će doći ta sredstva kako bi onda ovi gradovi mogli odigrati svoju ulogu u solidarnosti za koju se zalažu. Hvala vam, dovršili smo popis javljanja za riječ. Ne znam imamo li još primjedaba i pitanja. Ukoliko to nije slučaj, riječ ima gospodin De Koster koji možda želi ponešto i dodati svom prvom izlaganju. Hvala vam. Imam osjećaj da su brojna upućena mi pitanja nešto što se ne tiče lokalne razine, niti mene kao predstavnika odbora regija. To su pitanja koja bi trebalo uputiti državama članicama koje sada mogu evo ostvariti ovu solidarnost o kojoj govorimo. Oni imaju tu mogućnost, ali to im je ujedno i dužnost. U, ponavljam, u odnosu na lokalne zajednice koje se nalaze na prvoj liniji i koje trenutno nemaju na raspolaganju odgovarajuće instrumente. Neki od onih koji su se javili za riječ e, rastužili su me, ja ću izaći tužan sa ovog sastanka zato što to vidim da su mnoga stajališta jako udaljena od temeljnih europskih vrijednosti. To su vrijednosti koje bi trebale ostati u centru našeg europskog projekta. I zato hvala onima koji su se javili kako bi se obrušili na takva stajališta, zato što ta stajališta ne bi smjela biti e, iznošena u parlamentu sloboda. I to me upravo jača u naglašavanju činjenice da upravo lokalne vlasti mogu e, najbolje podržati evropski projekt. I sada pozivam nazočne da što bolje obave svoj posao. Ispriječe u naumu one koji stalno interferiraju, zato što te osobe žive od toga. Hvala vam. Kolegica Kinga, vi želite nešto dodati? Izvolite. Hvala vam, to je samo kako bih zahvalila svima, svim izvjestiteljima i predstavnicima nacionalnih parlamenta koji su se evo javili i sudjelovali u današnjoj raspravi. Mi ćemo nastojati učiniti obaviti na najbolji mogući način svoj posao u suradnji sa kolegicom Metsolom, dakle u izvješću koje izrađujemo i zato doista hvala svima i nadam se da ćemo i budućnosti na taj način moći nastaviti svoju suradnju. Hvala vam svima. Dobro, hvala vam. Ja bih e, sada nešto rekla za kraju na svom jeziku. Ja dolazim iz Bugarske. Najmanemo po problemi od vašte s migracijata. Htjela bih zahvaliti svima na sudjelovanju u današnjem sastanku. I moja zemlja se suočava sa brojnim ovim problemima vezanim uz migracije. Imamo predstavnike zemalja kao što su Ujedinjeno kraljevstvo, Francuska i Španjolska, zemlje koje imaju jako dugu tradiciju s migracijama. I 2013. Bugarska je bila iznenađena zato što nije imala Mm, ni načina ni tradicije kako raditi sa migrantima, međutim mi smo izrazili svoju solidarnost eh, sa drugim zemljama članicama, mi smo također zemlja na vanjskim granicama Evropske unije i ta sigurnost koju mi pružamo mora garantirati sigurnost cijeloj Evropskoj uniji. Zato sada moramo razmišljati o prihvatu ovih izbjeglica. Prije Nekoliko mjeseci rekla sam da nakon velike krize na sredozemlju, koja nažalost još nije gotova, da će dio ovih migranata proći putem Balkana u ostatak Europe. I to je upravo ono što se sada događa na granici sa Bugarskom i Turskom. Mi smo prihvatili sustav kvota koje su spregovarane sinoć. E, Bugarska bi trebala prihvatiti 1600 osoba, ali mogu vam reći da već imamo na teritoriju više od tisuću migranata tjedno. I sve je to dio europske solidarnosti. I e, kolega De Koster je govorio o ovim primjedbama koje smo danas čuli, koje su protuevropske. To su mišljenja koja su u manjini zato što je velika većina onih koji su danas rekli svoje mišljenje, dakle predstavnici nacionalnih parlamenta, ali predstavnici Europskog parlamenta, oni se slažu sa e, zajedničkim prioritetima, a to je solidarnost. U ime humanosti i u ime Europe. I uvjerena sam da ćemo svi zajedno uspjeti riješiti ovu krizu i uz pomoć e, dakako lokalne zajednice. Nalazimo se pred čitavim nizom izazova. I morat ćemo se protiv njih boriti na način da ostanemo ujedinjeni.